Meine Damen und Herren. Moje dame i gospodo. Dragi kolege. Mogu li vas zamoliti da zauzmete svoja mjesta? Želim vam dobrodošlicu na našem današnjem saslušanju kandidata za povjerenika za politiku prema susjedima i pregovore o proširenju Europske unije. Želim dobrodošlicu našem kandidatu gospodinu Hanu. Ovo nije prvi put da je on na jednom takvom saslušanju jer je u prošlom sazivu komisije bio povjerenik za regionalnu politiku. on će e, van svake sumnje biti kompetentan za vođenje daljnjih pregovora o proširenju i o sporazumima sa našim susjedima. On će nam dati uvodno izlaganje u trajanju od 15 minuta. A potom će članovi odbora moći postavljati pitanja, postoji vremensko ograničenje od jedne minute. Kandidat za povjerenika moći će odgovoriti na svako pitanje u vremenu od jedne i pol minute. E, koordinatori e, pod dogovoru koji je e, postignut neće imati tri minute nego e, vremenski prozor četiri minute za posljednje pitanje i odgovor. E, želimo dobrodošlicu Bertu Langeu, predsjedniku odbora INTA. On je meni jučer dao tri minute. Ja ću biti velikodušniji prema njemu. I on je meni dopustio da postavim dodatno pitanje nakon što koordinatori postave pitanja e, mogućnost će dobiti i predsjednici pododbora ovo smo saslušanje organizirali tako da se vide prioriteti naših klubova zastupnika i tako da i manji klubovi zastupnika mogu imati priliku postavljati pitanje i dati svoj doprinos ovom saslušanju. Ja sam jučer pratio nekoliko saslušanja i bit ću vrlo strog što se tiče poštivanja vremenskog ograničenja, inače nećemo moći e, stići postaviti 45 pitanja u predviđenom vremenu. E, ako prekoračujemo vrijeme, onda neki kolege koji su na rasporedu na kraju ne bi dobili priliku uopće postaviti pitanje, zato ćemo biti strogi u poštivanju vremenskih ograničenja. Dakle, molim vas da budete kratki i sažeti. Inače ćemo e, imati poteškoća gospodine Han. E, ovaj portfelj je od ključne važnosti za e, naše istočno partnerstvo, za naše istočne susjede i posao za koji ste vi kandidirani je vrlo važan. Na našem, u našem južnom susjedstvu imamo drugi ni susjeda gdje također situacija nije ni malo bolja, zapravo je dramatično loša. Gospodine Han, vi bi na, ovo, e, na ovu funkciju došli ako budete potvrđeni u vrlo teškom trenutku. Komisija predsjednika Junkera e, postavila se kao e, cilj daljnji rad na E, ovim područjima iako se ne očekuje da će se pregovori sa e, iti jednom zemljom dovršiti u ovom petogodišnjem mandatu. Mi u svakom slučaju imamo obaveze prema zemljama Zapadnog Balkana. A kad se radi o mandatu, pregovaračkom mandatu sa Turskom, E, tu također želimo e, postići najviši mogući sadržaj. Dakle, to su procesi koji su otvoreni i ja vas pozivam gospodine Han da nam date svoje uvodne